će gospođe Krelo o svemirskoj strategiji za Europu. Gospođe, imate četiri minute na raspolaganju. Puno vam hvala, gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem komisiji na prijedlogu e, nove svemirske strategije te zahvaljujem izvjestiteljima na odličnoj suradnji na ovoj važnoj temi. Svemir ima nevjerojatan potencijal koji treba iskoristiti. Svemir nije toliko daleko, on utječe na naše svakodnevne živote. Na primjer, podaci iz programa Kopernikus se koriste e, za e, borbu protiv krize koju je izazvao uragan koriste se e, kada je riječ o klimatskim promjenama, poljoprivredi, e, ribarstvu, e, granici između Danske i Švedske. Dakle, podaci iz europskog satelita su se koristili da bi se dvije strane mosta susrele u sredini Zatim riječ je o konektivnosti, o e, internetu visokih performansi, o borbi protiv izbjegličke krize. Dakle, sve e, to su područja gdje svemirske tehnologije mogu biti od koristi. Pitanje je što i kako ulagati. Komisija je o tome raspravljala, a mi smo u parlamentu e, dali svoje prijedloge. U Europskoj uniji trebamo koristiti podatke iz svemira kako u društvu, tako i u gospodarstvu trebamo bolje komunikacije i bolju edukaciju e, mnogi nisu svjesni potencijala svemirskih programa. Trenutne programe moramo nastaviti i proširiti, moramo iskoristiti e, mogućnosti Galilea, Egnosa i e, Kopernikusa. To moramo iskoristiti bolje. E, u raznim područjima, na primjer upravljanje prometom na kopnu i moru te u zraku, možemo razvijati nove aplikacije, e, nova poduzeća, mala i srednja poduzeća. Dakle, to je e, vrlo široko područje. Mala i srednja poduzeća trebaju potporu. Ako bude potrebno, morat ćemo izraditi zakone E, moramo podržavati lokalne vlasti kako bi mogli koristiti aktivnosti Europske unije u svemiru, na primjer planiranje za slučajeve prirodnih katastrofa. Sve to e, može e, koristiti podatke i svemire. Potrebno je da svemirski sektor bude konkurentan, da budu jednaki uvjeti za sve na tržištu, a potreban je i europski proračun za svemirsku politiku sateliti imaju ograničeni životni vijek a u SAD se puno više javnih sredstava ulaže u to nego u Europi. Trebamo veću suradnju s SAD-om i između država članica kako bi se europski programi eh, koristili učinkovito. Na primjer eh, u eh, programu Obzor mogu postojati i sinergije na primjer s europskim akcijskim planom za obranu i borbu protiv terorizma postoji sve više svemirskog otpada E, postoji sve veći broj malih satelita, postoji i opasnost od kibernetičkih napada, a mirno korištenje svemira iziskuje dobru suradnju između e, komisije vijeća e, i nadležnih agencija potrebno je izraditi plan za pojedine dijelove programa i strategije strategiju komunikacije. Hvala, sada ćemo započeti sa spontanim javljanjem za riječ gospodin Oček. Hvala. Hvala što ste mi dali riječ. Pozdravljam ovaj prijedlog svemirske strategije za Europu i smatram da agencija koja se bavi svemirom ima svoje sjedište u Pragu. Mislim da je tehnologija prešla u svemir, a sada to utječe na naš svakodnevni život i utječe na sve nas, kako je rekla gospođa Krel. Što je sa startupovima i malim i srednjim poduzećima u svemu ovome? Važno je da i ta poduzeća mogu koristiti nove tehnologije. Zahvaljujem gospođi Krel što je naglasila ulogu regija, gradova i lokalnih vlasti kada je riječ o korištenju svemirskih tehnologija. Hvala gospodin Kaputo. E, sutra ćemo započeti e, jednu e, svemirsku strategiju za Europu, a to je jako bitno područje iako ga ignorira Europska unija. Svemirski e, sektor nije trošak za stanovnike, nego investicija. To su resursi za mnoge, mnoga gospodarska područja kao što je zdravstvo, poljoprivreda, digitalno tržište, mobilne komunikacije i druga područja kako bi odgovorili na e, buduće izazove, sljedeći višegodišnji financijski okvir bi trebao sadržavati financijska sredstva za e, svemirsku strategiju, jer moramo razmišljati o budućoj, budućem razvoju sustava Galileo i Kopernikus kako bismo stvorili pozitivnu klimu za investicije u tom sektoru. Posebno trebamo paziti na e, ranjivost tih e, e, svemirskih infrastruktura na napada. Zato moramo ojačati i e, razvijati tehnologije koje su otporne na to. Hvala lijepo. Hvala gospodin Marijas. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice sa svemirom se ne možemo baviti kao nekim novim tržištem za privatne ulagatelje. E, to e, je tema koja utječe na sigurnost država, a može imati i dugoročne posljedice za prirodni okoliš. Stoga svemir ne smije postati tržište kao svako drugo. Svemirske tehnologije donose dodanu vrijednost u nizu sektora. Zato Europska unija se treba prestati odnositi prema svemiru onako kako se odnosi prema e, drugim područjima svemirska politika znači da su potrebna istraživanja, ulaganje u ljudske resurse i suradnju ne samo s SAD i Japanom već i drugim e, akterima kao što su Indija, Kina i Rusija e, sve ovo treba služiti čovječanstvu. Hvala. Hvala

Hvala. Svemir više nije nepoznanica e, koja izaziva strah. E, mi smo istražili svemir i koristimo ga da bi e, donijeli koristi društvu svemir utječe na naše svakodnevne živote, donosi nam niz informacija putem satelita i ako se pravilno koristi može pridonijeti otvaranju radnih mjesta, ali što je najvažnije utječe na politiku. Zato je potrebno pažljivo strateško planiranje za korištenje svemira od strane Europske unije u suradnji sa drugim državama koje imaju kapacitete za razvoj takvih tehnologija. Potrebno je e, uspješno e, sagledati odnose svemira i čovječanstva. Hvala. Gospodin Kanjeti, imate riječ. Hvala. Uvaženi zastupnici, Ponajprije želim zahvaliti e, izvjestiteljici. Prošlog listopada komisija je donijela e, Europsku studiju za Europu. To je prva sveobuhvatna studija u ovom sektoru na europskoj razini. Poslali smo jasni signal da je svemir za komisiju prioritet i da Europa želi biti jedan od vodećih aktera u svemiru. Podržavamo tu razinu ambicije. E, u izvješću se potpuno podržava vizija komisija i iznosi se niz konstruktivnih prijedloga treba e, maksimizirati koristi od svemira za društvo i e, gospodarstvo potreban je inovativan svemirski sektor treba osigurati pristup Europe svemiru a provedba te strategije je već započela i već donosi rezultate. Svi naši svemirski programi funkcioniraju. Najnoviji satelit u okviru programa e, Kopernik e, već donosi rezultate, na primjer kada je riječ o potresima u Italiji ili o uraganu Harvi. E, ključ uspjeha je e, koliko će na tržištu e, biti korišteni ti programi EGNOS je također pokazao svoju dodanu vrijednost jer sada više od 40 posto spuštanja zrakoplova koristi taj sustav a isto tako u e, srpnju 2016. E, počelo je praćenje i svemira infrastruktura na e, kopnu. Mi ne možemo stati na tome. Ova i sljedeće dvije godine bit će ključne. Mi ćemo provesti akcije najavljene u strategiji i koristit ćemo E, procese s jasnim prioritetima. Potrebno je razviti aplikacije koje se odnose na Galileo i Kopernikus. Nadalje trebamo ući u razgovore s Europskom investicijskom bankom i istražiti opcije mogućih e, javno-privatnih partnerstva. Treće, trebamo dalje razvijati Kopernikus i Galileo. Četvrto, sinergije između dimenzije sigurnosti i obrane e, treba pojačati, na primjer poveznicom sa Europskim obrambenim fondom. A kada je riječ o E, inicijativama e, koje poduzimamo to će biti uzeto u obzir. I na kraju nemojmo zaboraviti da je potrebno postići suradnju svih aktera u Europi sa Europskom e, agencijom, svemirskom agencijom u budućnost će također ovisiti i o proračunskim aspektima i o sredstvima koja su potrebna da bi se nosili sa budućim i sadašnjim izazovima moramo na svemir gledati kao na trošak, ne na kao na trošak, već kao na ulaganje koje će donijeti koristi. Moramo zajedno raditi na tome da Europa bude snažna u svemiru, a ni, nijedna europska država ne može to postići sama. Hvala.